Ladies and gentlemen, it is, uh, although uh, a bit delayed after a lunch. Kolege, možemo početi sa popodnevnom, popodnevnim dijelom sjednice. Zadovoljstvo mi je poželjeti dobrodošlicu gospodinu Joelu Ženiju, e, direktoru u službi za vanjsko djelovanje, odgovornom za E, e, sigurnosnu politiku i prevenciju konflikata. Tema naše današnje sjednice su pitanja povezana sa neširenjem odnosno neširenjem e, atomskog naružanja odnosno razoružavanjem nećemo gubiti vrijeme tako da ću odmah dati riječ gospođi Žorženi. Gospođo, imate riječ, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Zahvaljujem vam na pozivu da danas popodne prezentiram rad službe za vanjsko djelovanje u ovom području. Ono što predlažem je da sada malo opišem probleme povizane sa malim e, oružjem osobito ću spomenuti neke projekte koje financiramo e, kroz naše programe i također ću govoriti o sporazumu o o programu iTrace i također ću govoriti o minama i na raspolaganju sam ako imate pitanja u vezi sa kemijskim oružjem, konvencijom o kemijskom oružju, u vezi sa Sirijom i tako dalje. To su vrlo e, aktualne teme. Dakle, to je moj prijedlog. Nadam se da je to prikladno. Vidjeli ste nedavno da je naš e, specijalni izaslanik Jacek Vilica e, vas izvijestio o konferenciji o neširenju e, sitnog oružja koje tako da ja neću ponavljati ono što vam je on već rekao on će vam nakon konferencije prezentirati koji su bili rezultati te konferencije. Mislim da ćete se svi složiti da nas vijesti iz cijelog svijeta svakodnevno podsjećaju od velikih izazova s kojima smo suočeni u vezi sa sigurnošću, a također i e, un, u, unutar svih loših vijesti kojima smo izloženi svakodnevno e, su i E, malo oružje i ilegalno e, transferirano malo oružje koje e, međutim uzrokuje veliki broj žrtava. Kao što svi znamo, to je ljudska odluka, dakle da se upotrebljava to malo oružje, ali mnogo se može učiniti kroz e, suradnju sa našim međunarodnim partnerima kako bismo ojačali međunarodnu pravnu arhitekturu i osigurali da se ovim e, oružjem trguje legalno, a ne ilegalno i kako bi naše partner, partneri ojačale svoje e, kapacitete da bi mogle kontrolirati trgovinu ovim oružjem. To je zapravo ukratko ono što mi pokušavamo raditi i što ću vam sada detaljnije opisati. E, veliki dio posla koji ću opisati se financira e, iz proračuna za zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Dakle, radi se o 20 milijuna eura godišnje, tako da imate dojam o redu veličina, to je oko 5% od našeg ukupnog proračuna za eh, zajedničku eh, sigurnosnu i obrambenu politiku. Dopustite da sada eh, kažem nešto konkretnije o pitanju malog i lakog naružanja Što se tiče pravne arhitekture, ključni instrumenti na kojima e, se zasniva naš rad i e, također i e, akcijski plan UN-a i instrument e-trace i također i strategija Europske unije za lako i malo naružanje. Dakle, vrijedi započeti najprije sa dobrom pričom, prije e, desetak, petnaest godina na milijune e, komada tog oružja je e, uništeno. U mnogim zemljama usvojene su pravni okviri koji su omogućili da se to oružje prikupi i u skladu s najboljom praksom da e, povuče iz optica i uništi. Dakle, postoje uspjesi. Mislim da je Evropska unija dala značajan doprinos e, i možda je to započelo konkretno e, onim šta radimo na terenu u raznim zemljama. Daću vam neke primjere samo kako biste stekli osjećaj što to znači E, podupirati e, te programe. Na primjer, u jugoistočnoj Europi e, to je bilo područje u fokusu pozornosti za Europsku uniju gdje je trebalo zapravo uvesti kontrolu, odnosno smanjiti količinu malog i lakog e, naoružanja. U Bjelorusiji je takav program pred dovršetkom i tu je fokus bio na organiziranju e, e, edukacije u vezi sa skladištenjem E, tog naoružanja. Dakle, ako to naoružanje nije na siguran način uskladišteno, to predstavlja onda opasnost. Imamo aktivnosti u Sjevernoj Africi, u širem, šire zoni Sahela, e, postoje tri odluke vijeća e, o upotrebi sredstava iz proračuna, jedno u suradnji sa libijskim vlastima o upravljanju uskladištenim oružjem. Nećete biti iznenađeni kad čujete da je taj program trenutno suspendiran zbog situacije na terenu, ali taj program se može nastaviti čim okolnosti to dopuste e, mi u svakom slučaju smatramo da je taj program e, visoko prioritetan. Imamo još jednu odluku vijeća e, u vezi sa nizom e, zemalja u regiji Sahel, Sahela gdje surađujemo sa vlastima kako bi se e, ojačao njihov zakonodavni okvir i njihovo upravljanje uskladištenim oružjem. Imamo još jednu odluku vijeća e, na koju ću se vratiti malo kasnije. Ima i drugih projekata sa raznim e, ustanovama, institucijama i međunarodnim organizacijama, ali ono što je zajednički nazivnik je suradnja sa zemljama partnerima, jačanje njihove sposobnosti da kontroliraju e, trgovinu i transfere tog oružja. To je najbolji način kako mi možemo povećati e, našu i njihovu sigurnost. To je područje gdje se tehnologija razvija i gdje naši instrumenti e, moraju držati korak s tim razvojem. E, u našoj suradnji sa zemljama partnerima je problem, jedan od problema e, podataka o tome gdje su e, gdje je to naoružanje uskladišteno, odnosno gdje se od legalnog pretače u nelegalno, u ilegalno jedan od projekata koji trenutno financiramo unutar e, iz e, proračunskih sredstava iz zajedničke sigurnosne i vanjske politike je e, jedan inovativni projekt gdje mi financiramo ljude koji su na terenu i istražuju i izvještavaju o oružju koje su doista pronašli, gdje imaju čvrste dokaze, opipljive dokaze i e, gdje se onda e, to oružje može e, slijediti natrag, odnosno može se ustanoviti u kojoj točki, u kom trenutku je to oružje nabavljeno ilegalnom trgovinom, odnosno prodano na ilegalan način. E, tako, e, takav program e, radimo na primjer u financiramo na primjer u Siriji i tu je pitanje kako takvo oružje dospjeva pripadnicima ISIL-a. oni rade u timovima koji su uključeni u pašmerga snage u Iraku i E, oni su doista u stanju razumjeti što se događa na terenu. E, dokazi koji se počinju pojavljivati pokazuju da su količine e, oružja američke proizvodnje da se ta količina smanjuje. Količina oružja američke proizvodnje koje se koje se pronalazi sada, dakle većina tog e, naoružanja dolazi iz drugih izvora. To je vrlo važna e, informacija ako se žele e, želi organizirati učinkovit lanac upravljanja tim malim naoružanjem. Govorit ću još o e, sporazumu o trgovini oružjem gdje mi e, pomažemo nacionalnim vlastima e, u otkrivanju ilegalne trgovine i u procjeni rizika kada procjenjuju dozvole za izvoz oružja. To je zapravo vrlo važna faza u kako bi se e, transferi oružja učinili sigurnijima. E, program UN-a, akcijski program UN-a bio je usvojen 2012. i doista je bio ključni korak u e, započinjanju rada na sigurnom transferu sigurnim transferima e, oružja. E, on je postao međunarodno obvezujući instrument i ima e, konkretne odredbe o dopuštenim načinima transfera oružja i u lipnju će se održati vrlo važan tehnički sastanak gdje će se razgovarati o e, nizu aspekata e, i pitanju kako bolje ući u traktom oružju. Ono što sam također već spomenula, 13. svibnja održat će se rasprava e, u vijeću na prijedlog Litve o temi E, malog i lakog naoružanja i e, sa zadovoljstvom spominjem tu inicijativu. Spomenula sam već govorimo o raznim dakle, instrumentima i uskoro ću doći do sporazuma o trgovini e, naoružanjem. E, mi smo 2005. usvojili strategiju o malom i lakom naoružanju, međutim dosta se toga dogodilo od tada i to je dokument koji bismo zapravo trebali revidirati i e, ažurirati kako bismo uzeli u obzir promjene koje su se u međuvremenu dogodile u e, okruženju. E, jedan od najuzbudljivijih razvoja što se tiče E, konvencionalnog e, naoružanja i naoružanja za masovno e, uništenje je da smo da je sporazum o trgovini stupio na snagu 24. prosinca prošle godine. Europski parlament je podržao je to podržao i to je vrlo, to vrlo cijenimo. Danas postoji 1030 saveznih država USA, u USA koje su potpisale i ratificirale taj sporazum, 26 ih je ratificiralo, 130 potpisalo. To je doista veliki uspjeh, ali sada smo u odlučnoj fazi što se tiče provedbe implementacije tog sporazuma o trgovini E, oružjem. Ovoga ljeta u kolovozu održat će se prva konferencija e, dionika gdje će se donijeti neke ključne odluke koje vam možda zvuče jako dosadno i tehnički o e, poslovniku, o donošenju odluka, o tome gdje će tajništvo biti e, smješteno, odnosno gdje će imati sve sjedište i tako dalje. Ništa toga ne zvuči uzbudljivo, ali te će odluke imati ključnu važnost e, kad je riječ o budućnosti i učinkovitosti tog sporazuma. Trenutno nema konsenzusa o sjedištu tajništva e, sporazum o trgovini naružanjem i e, sve više ispolitizirana e, ta rasprava o tome gdje bi trebalo biti sjedište tog tajništva. Ukoliko se ne postigne zajednička pozicija, a trenutno je najjači kandidat Trinidad i Tobago i ima veliku e, podršku drugih država. Drugi kandidati su Ženeva i Beč. E, ono što bi se moglo dogoditi u sljedećih nekoliko mjeseci do te konferencije je jedan politički dogovor, neka vrsta kompromisa koji bi na kraju mogao biti zapravo štetan za e, učinkovitu implementaciju sporazuma što je naš cilj. Mi surađujemo naravno sa svim zemljama članicama koje nas podržavaju u vezi sa svim tehničkim pitanjima kako bismo osigurali da ovaj sastanak u kolozu budi e, najučinkovitiji što je moguće i također razgovaramo sa trećim e, strankama odnosno e, dionicima koji e, su potpisnici sporazum o trgovini E, o trgovini oružjem. Naš cilj je e, univerzalizacija tog sporazuma i moramo e, surađivati sa zemljama koje koje su potpisale zainteresirane su, ali im nedostaju kapaciteti kako bi razvili nacionalne okvire. Mi im dajemo podršku, imamo odluku vijeća koja je usvojena E, u okviru proračuna o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici upravo sa tim ciljem, dakle suradnja sa partnerima kako bi se e, kako bi oni e, također izgradili svoje kapacitete u okviru ovog sporazuma. I time sam došla do teme mina. To je još jedna tema koja nije nužno nešto što e, uzbuđuje e, javnost. Prošao je trenutak kada je to bio slučaj, kada je princeza Diana e, sa šljemom na glavi privlačila pažnju javnosti na tu temu. Međutim, taj trenutak je iza nas. Sada su druge teme prisutnije u medijima i ono što ja danas želim učiniti je zamoliti da ne odustanemo jer to je zapravo jedna od najvećih uspješnica e, počevši od međunarodnog pokreta e, nevladnih organizacija i organizacija civilnog društva do jednog e, pravnog instrumenta, međunarodnog pravnog instrumenta koji je e, rezultirao značajnim napretkom što se toga tiče na cijelom svijetu. Međutim, potrebno nam je da i dalje nastavimo raditi na tome i ostavimo još veći napredak. Često me pitaju zašto Evropska unija nema poseban financijski instrument za financiranje e, rada na eliminaciji mina ponekad zato što e, zemlje partneri e, nisu više zapravo zainteresirane za razminiravanje, ali ako radimo razminiravanje to doista ima veliki utjecaj na individualne živote, na živote ljudi, to još, mine još uvijek ubijaju e, ljude i sakate, a također to ima utjecaj i na korištenje zemlje, jer je ponekad zemlja e, nemoguće, ponekad je zemlju nemoguće koristiti jer je minirana. E, na konferenciju u Maputu ćemo obilježiti godišnjicu e, konvencije iz Otave. Usvojit ćemo akcijski plan za sljedećih pet godina koji će se fokusirati na e, implementaciju e, onoga što je već usvojeno. E, razno razne odluke su donešene na samitu i također usvojena politička deklaracija, ali ono što je tu e, glavna poruka e, konferencije u Maputu i razlog zašto su mnoge države sudjelovale i visoke, visoko pozicirane osobe bile na konferencije potreba da se dalje intenzivno radi na toj E, temi. Više od 500 milijuna eura je potrošeno e, u tu svrhu od posljednje e, revizije konvencije. To je jedna trećina ukupnih financijskih sredstava koje se troši na svijetu. Dakle, Europska unija je donator broj jedan i da je jednu trećinu od ukupnih sredstava koje se troše na svijetu. Afganistan koji je najminiranija zemlja na svijetu gdje je 78% razminiravanja e, već obavljeno je jedan od tih uspjeha, ali mi moramo i dalje e, imati e, akcijske planove koji se tiču mina i razminiravanja kao jedan od naših prioriteta. E, još bih samo nešto kratko rekla o e, pitanju autonomnog oružja. To je zapravo vrlo kontroverzna tema, tu ne postoji zajedničko EU e stajalište. Razlog zašto to želim naglasiti je zato što nas podsjeća da se tehnologija razvija i da fokus na e, da naš fokus na razoružanju i e, e, uklanjanju tog oružja i ne širenju, ne povećavanju količine oružja mora i dalje ostati jedan od naših prioriteta. Jer tu postoje neke teške teška pitanja što ćemo činiti sa malim autonomnim oružjem. Tu se, su se rasprave vodile u Ženevi o e, izvjesnoj konvenciji o e, takvom e, oružju, neću je sad punim imenom nazivati, naziv je vrlo kompliciran. Dakle, vrlo kompleksne rasprave o tome što je smislena kontrola što bi značila smislena kontrola takvog oružja, e, koja je tu odgovornost, e, predvidivost i ja to sada navodim samo kako bih vas podsjetila na kompleksnost e, te teme. Eto, to su teme o kojima sam htjela govoriti u ovoj prezentaciji. Kao što sam već rekla, rado ću odgovoriti na pitanja u vezi sa kemijskim oružjem, ako vas to područje zanima. možete sada već govoriti o tome, slobodno imamo dovoljno vremena. Evropska unija oštro osuđuje upotrebu kemijskog oružja u bilo kojim okolnostima i mi smo vrlo, bili vrlo zabrinuti zbog opetovanih optužbi, čak i nedavno su, je bilo tih optužbi o upotrebi klorina u Siriji i što se tiče političkih poruka i što se tiče konkretne podrške koje dajemo mi e, podržavamo misiju koja je e, odaslana sa ciljem e, E, ustanovljenja činjenica u vezi sa kemijski, upotrebom kemijskog oružja. Također radimo na ubrzanju rada na svim aspektima e, programa e, eliminacije kemijskog oružja iz Sirije i potpuno smo sigurni da je taj program nepovratno ukinut na temelju vrlo aktivne podrške koju dajemo uh, e, OPCV-u naša podrška e, koja, je data za uništenje kemijskog oružja koje se odvijalo u prvoj fazi, a uz to Dakle, mi smo dali podršku za uništenje tog oružja, a nastavljamo davati političku podršku e, tako da se dalje odvijaju istrage, a osim toga podupiremo organizacije e, za koje su odgovorne za konvenciju o kemijskom oružju, odnosno zabranu kemijskog oružja. A to je još jedna priča o uspjehu. To je jedini pravni instrument koji je uspio eliminirati cijelu kategoriju oružja za masovno uništenje. Dakle, e, podrška, potpora OPCV-u ostaje jedan od naših prioriteta. Godine 2015. i 2016. daćemo 2,5 milijuna eura e, financijske potpore OPCV-u. Možda vas također zanima jer je e, se u prošlosti govorilo o inicijativi, odnosno o pitanju e, e, predstavnika Europske unije pri organizaciji OPCV. Dakle, Europska E, to u prošlosti nije bio slučaj, dakle mi nismo imali stalnog predstavnika, međutim zemlje članice, osobito manje zemlje članice su odista e, pozdravile takvu inicijativu, osobito e, male zemlje za koje je predsjedništvo vijećem doista jedno opterećenje i zato mi je drago što mogu objaviti da je ta odluka donesena i da je namjera e, da taj predstavnik bude u Hagu u Europskom uredu za informacije e, gdje su trenutno i izaslanstva Europskog parlamenta i Europske komisije. Eto, to je e, najnovi razvoj događaja u vezi s tim i time bih eto i završila. E, vrlo će mi bi drago da odgovorim na vaša pitanja. Much, uh, indeed, certainly, although... Hvala lijepa. Radi se o, o izuzetno važnim temama i vrlo zanimljivim. Međutim, kao što ste i sami rekli, nemaju baš oduševljenu publiku, e, to je uloga koju mi moramo preuzeti, dozvolite da to kažem. Član, odnosno zastupnici imaju vremena odlučiti žele li vam i koja pitanja postaviti. Ja bih željela započeti s prvim pitanjem. Moje pitanje odnosi se na Bosnu i Hercegovinu te situaciju u toj zemlji e, kada se radi o e, zalihama oružja i aktivnosti Europske unije. Osim toga, još jedna stvar e, koja nas zanima i o kojoj mnogo govorimo, to e, je zapravo malo kalibarsko oružje imamo prilike vidjeti da dolazi do ne uvijek nužno povećanja trgovine malokalibarskim oružjem, ali u svakom slučaju možemo vidjeti da u područjima sukoba čiji broj raste i pojavljuje se gotovo svugdje, e, to oružje ima važnu ulogu e, i veliki broj tih e, područja sukoba nalazi se u blizini granica Europske unije. Kakva je vaša procjena? nakon relativno kratkog vremena koji je prošlo od e, pokretanja instrumenta iTrace, koliko je taj projekt bio uspješan? Kakvi su planovi za poboljšanje e, funkcioniranja toga projekta i imate li osjećaj da se uspijevaju pokriti sva područja Slušala sam e, vaše izlaganje i imala sam prilike čuti da rezultati praćenja pokazuju da oružje zapravo ne dolazi iz područja koje javnosti obično prvo pada na pamet, kao prvo Sjedinjenih američkih država bili vam e, smetalo zapravo pojasniti odakle dolazi jer mi smo se nekako navikli e, čuti da ne, to nije Amerika, ali obično ne dobijemo druga mjesta podrijetla oružja. Možda bi bilo dobro da nam to odgovorite. Naravno ja pozivam i ostale zastupnike da postave svoja pitanja. Izvolite. Ne? Javlja li se netko za riječ? Gospodine Panstrojevski, izvolite. Prije mnogo godina prema onome što ste rekli, suočavali smo se sa vrlo velikim problemom različitih vrsta mina. poput primjerice kazetnog streljiva i slično. Znam da u mnogim e, zemljama postoji službeno obećanje da će se takva vrsta e, streljiva uništiti, međutim unutar različitih rokova. Mene konkretno zanima je li taj proces uništenja takve vrste streljiva završen, e, kako stojimo vezano uz to pitanje i kakva je situacija ne samo u Europi već i u Africi primjerice. Ispričavam se, imala sam problema sa E, slušalicama pa nisam čula početak pitanja na koju zemlju se to odnosi. Možete li, molim vas, objasniti sljedeće. Govorili ste na samome početku o minama koje završavaju u Africi. Dakle, ne samo ostalo streljivo, već i mine. Europske države su e, dale službeno obećanje da će doći do uništenja tih mina, mina čije su zalihe postojale i koje su se zapravo koristile desetljećima. Mene zanima je li taj proces završen i imamo li punu kontrolu nad tim procesom. U redu, e, predlažem da sada krenemo s odgovorima na pitanja. Hvala vam lijepa. E, krenut ću s pitanjem o Bosni i Hercegovini. Jako mi je drago da ste postavili to pitanje. To je jedna od zemalja u kojoj sam provela dosta vremena tijekom rata i u kojoj su mine bile uistinu značajan problem. U Bosni E, je zapravo OSS pionir u nastojanjima da dođe do razoružanja. EUFOR u tom smislu daje potporu tome procesu. Postoji čitav niz problema, za početak nestabilnost streljivo koje je potrebno uništiti, zatim postoji naravno problem s viškom oružja koje treba uništiti. Napredak nije nužno bio onoliko brz koliko bismo se nadali kakav bi mogao biti u idealnoj situaciji. E, to možda nije jedino područje u Bosni i Hercegovini u kojoj napredak nije bio toliko brz koliko smo se nadali, međutim nastojimo i dalje investirati. Postoji program koji sam ranije spomenula, dakle dakle program SISAK i taj program i dalje je aktivan u Bosni i Hercegovini. To je jedan od konteksta u kojem definitivno ćemo trebati više vremena kako bi se postigli rezultati kojima stremimo. Što se tiče projekta iTrace i sami ste rekli, radi se o relativno recentnom projektu sam projekt dakle ne traje vrlo dugo. No mislim da je inicijalna procjena njegovog učinka vrlo pozitivna, reakcija na projekt e, od strane država članica i partnera vrlo je pozitivna. Pokušavala sam zapravo pronaći brojku, znam da imam negdje točnu brojku e, predmeta slučajeva koje su do sada istražili i konkretnu brojku vezanu vezano uz oružje eh, za koje još uvijek traju istražne radnje. Međutim, pokušat ću naći tu brojku, ali mislim da je zapravo glavno pitanje sljedeće. A, Evo hvala Klari. Klara je inače moja voditeljica odsjeka koja je zadužena za ocijek koji se bavi neširenjem um, naoružanja. Od javnog pokretanja projekta prije godinu dana dokumentirano je više od 100 tisuća e, komada oružja, streljiva i s tim povezanog materijala u 18 e, sukobom zahvaćenih zemalja što je zapravo više od svih drugih instrumenata i programa koji su zapravo pokušavali provesti slične e, istražne radnje vezano uz nezakonit promet oružjem. Također, e, vrlo se pazi da se uistinu E, prate samo zahtjevi za sljedivošću u onim zemljama u kojima postoje e, vrlo jasne primarne informacije. Ne ide se zapravo ni na kakve sekundarne informacije, već se djeluje isključivo temeljem informacija koje su pronađene i dobivene u sklopu projekta. Sve informacije koje generira e, projekt Ice Trace javno su dostupne na internetskoj stranici i na taj način zapravo naši partneri mogu vidjeti na koji način je problem prepoznat i koje su mjere poduzete kako bi se stvari riješila. S državama članicama zapravo raspravljamo o tome e, jesu li spremne razmisliti o produženju projekta iTrace i mislili da bi bilo dobro da uđe u drugu fazu. E, mi mislimo da bi to bila dobra ideja, za sada su države članice dosta zainteresirane, ali rasprava o tome zapravo će se održati u nadolazećim mjesecima. Također ste postavili pitanje koje su zemlje koje su zapravo odgovorne za većinu preusmjeravanja. E, bojim se da tu nema iznenađenja, veliki broj tih zemalja nalazi se u Africi i ponovno moram reći nemam ovdje potpunu, potpuni popis, ali ovako napamet e, radi se o Sudanu, on je vjerojatno na vrhu liste, zatim Srednjoafrička republika, što usput budi rečeno pokazuje ono što svi znamo, to je da su mjesta pogođena sukobima zapravo mjesta u kojima postoje sigurnosni problemi. E, radi se o zemljama koje su primjerice usred građanskog rata i u takvim zemljama obično nailazimo na najveći broj problema kojima je pogođena E, ne samo ta zemlja, već isto tako i okolne zemlje. Ostale zemlje koje su se pojavile i koje su dosta zastupljene na popisu kao zemlje podrijetla su e, obala Bjelakosti, Demokratska republika Kongo, Sirija, to naravno nije nikakvo iznenađenje, Zapadni Irak, Sjeverni Mali i Čad. Čad je prilično e, zastupljen kada se radi o podrijetlu nezakonitog oružja. Što se tiče pitanja o minama koje odlaze u Afriku, nisam sigurna da sam u potpuno razumjela e, o čemu postavite pitanje. Ako govorite o nedavnim e, transferima mina u Afriku, moram priznati da ne razumijem u potpunosti o čemu se radi. Međutim, temeljem informacija koje mi imamo, većina zaliha mina u Africi jest uništena. To je dakle jedna od priča o napretku. Ne bih rekla da je to priča o uspjehu, zato što e, posao nije obavljen do kraja, ali ostvaren je značajan napredak e, vezano uz uništenje zaliha mina. E, postoji međutim određeni broj minskih polja koja još uvijek nisu očišćena od mina u nekim zemljama, primjerice u Angoli. Angola je zapravo jedna od zemalja e, u kojoj sam i sama bila i mogu iz osobnog iskustva potvrditi da su minska polja još uvijek prisutna, zatim Zimbabve, zatim neke zemlje koje još uvijek imaju um, ogromne potrebe za uh, čišćenjem od mina. I zapravo na nama je da sada vidimo u kojoj mjeri možemo dalje davati potporu nastojanjima čišćenja minskih polja. Mislim da je možda došlo do problema u prevođenju vašeg pitanja. jer mislim da je došlo do određenog nesporazuma na samome početku vašeg pitanja. Stoga, ako želite možda ponoviti vaše pitanje ili ga precizirati dodatno, da, hvala vam lijepa. Hvala za tu priliku. Moje pitanje zapravo temeljilo na mojem iskustvu iz prošlosti. Naime, ja sam e, bio zastupnik u, Poljskom parlamentu i na čelu odbora koji je u svojoj nadležnosti imao nacionalnu obranu. Prije nekih desetak e, godina europske zemlje su preuzele obvezu uništavanja mina kako bi se na taj način stalo na kraj nezakonitoj trgovini mina koje su u velikoj mjeri završavale u Africi. Postoji određeni broj e, zemalja koje nisu članice Europske unije koje su pristale uz taj dogovor. Dakle, važno je zapravo da se ostvari određeni uspjeh broj mina koje odlaze u Afriku jest smanjen ili je čak u stagnaciji. Međutim, moje pitanje se tiče sljedećeg. E, kontrola uništenja mina u svijetu, u zemljama koje su bile ishodište cijele priče, e, je li ta e, priča završena? Jesmo li u potpunosti e, riješili taj problem? Samo mali dodatak, kad sam ja bila zastupnica u Poljskom parlamentu, ja sam zapravo bila e, prisutna kada se ratificirala konvencija iz Otave u Poljskoj i to je zapravo bio trenutak u kojem je pitanje korištenja toga instrumenta bilo vrlo važno e, za raspravu. Dakle, glavno pitanje, e, odnosno glavni aspekt e, pitanja koje postavlja kod kolega tiče se zapravo korištenja. Kao što sam spomenula, vezano uz uništenje zaliha, ostvaren je ogroman napredak i više manje sve zalihe u Africi jesu uništene. Što se tiče trgovine minama, to je nešto što je zaustavljeno. Zapravo cijela konvencija iz Otave bavi se upravo tim pitanjem. Mi, barem koliko nam je poznato, ne znamo ni za kakvu trgovinu mina koja bi se još uvijek odvijala. Prema informacijama koje mi imamo, to je nešto što više ne postoji. To je zapravo onaj dio priče o uspjehu konvencije iz Otave. To su zapravo ključni elementi i naravno pitanje koje se postavlja je pitanje preostalih minskih polja u onim zemljama koje nisu završile sa uništenjem mina. Neke od njih su zapravo tražile produženje roka do kojeg moraju odraditi E, cijeli taj posao uništenja mina. a postoji određeni broj zemalja koje su zatražile pomoć kako bi nastavile sa postupkom uništenja i sa čišćenjem e, minskih polja, odnosno razminiravanjem. I to su zemlje kojima se ta pomoć pruža. Ja bih željela postaviti pitanje Ukrajine Sporazum iz Minska među ostalim uključuje odredbu da bi Ukrajina trebala preuzeti e, potpunu e, kontrolu nad svojom granicom. Znamo da je trenutačno kršenje sporazuma iz Minska učestalo. da se vode snažne borbe u okolici Mariupola, što je vrlo opasno. I također znamo da, prema onome što nam kaže ukrajinska vlada, Ukrajina predstavlja neku vrstu igrališta ili možda testnog poligona za sofisticiranje rusko oružje. Što mislite o mogućnosti korištenja tog toka oružja? Kakav je odnos između odjela u kojem vi radite e, i situacije u toj zemlji, kakve mogućnosti postoje da se čovjek osloni na proces praćenja koji se tamo odvija. Znam da su promatrači OSS-a vrlo aktivni, međutim očito je nužno da se cijeli proces osnaži, da je potrebno dati dodatnu potporu kako bi se proces praćenja odvijao. Zapravo je cilj da se zaustavi priljev oružja na ukrajinski teritorij. Biste li željeli iznijeti komentar vezano uz to? Gospodine Schaffhauser, idemo pitanje po pitanje, tako da ću zamoliti našu gošću da odgovori na ovo pitanje, a zatim ću vam dati riječ da postavite svoje. E, što se tiče Ukrajine, kao što ste i sami spomenuli, Europska unija snažno podupire rad OSS-a i ulogu OSS-a e, kao promatrača. To je glavni kanal i fokus se stavlja zapravo na sporazum iz Minska. Mora se pronaći političko rješenje za nastalu situaciju i Europska unija e, snažno nastavlja davati potporu svim nastojanjima e, koja bi dovela do e, efikasne provedbe sporazuma iz Minska. Postoje specifični zahtjevi od strane Ukrajine, ali nema konkretnih odluka vezano uz civilnu podršku. Predsjednik Tusk trebao bi se pozabaviti tim pitanjem, međutim još uvijek je ovo prerana faza da se donese konačno stajalište o tome hoće li se pružiti dodatna potpora ili neće, vezano uz ove iznesene dvojbe. Dozvolite samo da pojasnim o čemu govorim ja sam se zapravo osvrnula na rasprave. Mi smo naravno svjesni zahtjeva Ukrajine, ali zapravo govorimo i o tome da se iskoriste mogućnosti da se osnaže sposobnosti OSS-a za praćenje. Nakon misije izaslanstva u Ukrajinu, smatramo da je to nešto što bi također trebalo biti nužno. Voljeli bismo također čuti vaše razmišljanje o tom pitanju. Smatrate li da je nužno da se osnaži promatačka misija i u smislu broja ljudi i u smislu samo samih promatačkih aktivnosti. Europska unija je ponudila OSS-u pomoć i spremni smo zapravo pružiti svu pomoć koju bi OSS mogao zatražiti. Kao što znate, već smo pružili pomoć u obliku oklopnih vozila i ostalih vrsta i oblika pomoći, poput primjerice satelitskih snimki i slično. Možda je također vrijedno spomenuti da je Europska unija odvojila sredstva baš za čišćenje minskih polja. I ne samo za to, već isto tako za uništavanje ukrajinskih zaliha mina. To je ugovor koji je dodijeljen tijelu e, koje je zapravo nato a organizacija SPA i trenutačno traju pregovori sa ukrajinskom vladom o uvjetima pod kojima će se odvijati te aktivnosti. To je također sastavni dio paketa e, vrlo važnih aktivnosti kojima Europska unija daje podršku i kojima podupire ukrajinsku vladu, naravno uz pomoć čitavog niza instrumenata, mislim da zapravo nema potrebe sada iznositi popis apsolutno svih instrumenata koje sadrži paket pomoći. Gospodin Schaffhauser, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Ovo možda zapravo nije pitanje, već više komentar. S obzirom da sam i sam bio u Donjecku, moram reći da e, su protupješačke mine koje zapravo ubijaju djecu vrlo česta pojava. E, stoga vas ljubazno molim, nemojte se brinuti oko toga što trenutačno rade e, Rusi Mnogo je mrtvih i na istoku, ali ukrajinska vlada također se okrenula protiv vlastitog stanovništva i što više koristi zabranjeno oružje, e, oružje koje je zabranjeno prema konvenciji Ženeve. Ja sam osobno imao prilike posjetiti djecu koja su osakačena, kojima su amputirani udovi upravo zbog djelovanja tih mina. Što se tiče sporazuma iz Minska, dozvolite da kažem da je vrlo važno biti precizan. Mislim da znate, barem se nadam, da je zapravo zapravo e, apsolutno načelo priznanje ukrajinskih granica u sadašnjem obliku. Međutim, to se ne može provesti sve dok ukrajinska vlada nije u potpunosti krenula u pregovore sa lokalnim vlastima u Donjecku i Lugansku kako bi se složili oko procesa decentralizacije. Trenutačno kijevska vlada zapravo nije krenula u taj pregovarački proces. Svi promatrači OSS-a i vladini promatrači s time se slažu. Kijevska vlada ne može prema sporazumu iz Minska e, preuzeti kompletnu kontrolu na granicama zato što se u ovome trenutku nije odlučila krenuti u pregovarački proces sa lokalnim vlastima u Donjesku i Lugansku. Hvala. Mr. Schaffhauser, Gospodine Schaffhauser, sadržaj dogovora iz Minska nije tema današnjeg sastanka. Danas govorimo o praćenju priljeva oružja. Tema je neširenje naoružanja i razoružanje. Svakako jedan dio onoga što ste rekli u vezi s minama je svakako tema današnjeg sastanka, ali molim vas da se usredotočite na glavnu temu današnjeg sastanka. A to je projekt iTrace. Hvala vam. Anabel, želite li vi uzeti riječ još jednom? Izvolite. Gospođo Ženi, želite li nešto reći u vezi s tom temom? Primam na znanje ovu intervenciju. Ono što svakako moram reći je da ne postoje nikakva provjerena izvješća koja bi zapravo govorila o bilo kakvom korištenju zabranjenih mina od strane ukrajinske vlade. Mi nemamo takvih informacija, nismo u posjedu bilo kakvog izvješća koji bi potvrđivao vaše navode. Hvala. Dame i gospodo, mislim da smo time iscrpili ovaj dio dnevnog reda. Zahvaljujem gospođi ženi zato što je dala vrlo širok pregled situacije, a i čitav niz zanimljivih informacija. Danas popodne odvijaju se važna glasovanja istovremeno s ovim sastankom, tako da broj sudionika na ovom sastanku nije vrlo visok. Međutim, hvala svima na izlaganjima, hvala na dolasku i sudjelovanju na ovom sastanku. Sada je 4 sata, u 16.30 će biti s nama gospodin Hedo koji je izvršni direktor Europske agencije za obranu. Molim vas da budete ovdje u 16.30. Zahvaljujem gospođi ženi, zahvaljujem i njezinoj kolegici, gospođi Klari Gazler, koja je već bila prisutna na prethodnom sastanku našeg odbora kad nam je predstavila e, aktivnosti Europske službe za vanjsko djelovanje. Hvala.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 Ladies and gentlemen. Dame i gospodo, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Htjela bih srdačno pozdraviti gospodina Jorgea Domeka, izvršnog direktora Europske agencije za obranu. Upravo mi je gospodin Domek rekao da mu je to danas drugi posjet parlamentu Imao je već sastanak sa zastupnicima Europskog parlamenta prethodno. Sastanak je organizirao gospodin Galer, a bio je posvećen istom pitanju. To je pozitivno. Znači da će danas biti dobro pripremljen za raspravu s nama. Nama je današnja tema jako važna oči Lipanjskog Europskog vijeća. Radi se o europskim obrambenim kapacitetima i situaciji u tom pogledu. O istoj će se temi raspravljati na sastanku ministara obrane. Nakon njihovog sastanka imat ćemo više informacija o tome, ali sada prvi put u sklopu sastanka našeg pododbora gospodin Jorge Domek ima riječ, a on je novi izvršni direktor Europske agencije za obranu. Gospodine Domek, imate riječ. Izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Poštovani zastupnici i zastupnice Europskog parlamenta, dame i gospodo, zahvaljujem što ste me danas pozvali na ovaj sastanak. Drago mi je što danas prvi put izlažem pred pododborom za sigurnost i obranu kao izvršni direktor Europske agencije za obranu. Od kad sam stupio na dužnost, imao sam bilateralne sastanka na sastanke u glavnim gradovima Europe kako bih saznao nešto više o očekivanjima vezanim uz Lipanjski Lipanjsko Europsko vijeće i kako bih govorio o usmjerenjima agencije u budućnosti. Danas bih htio razmijeniti stajališta i mišljenja s vama, zastupnicima Europskog parlamenta. Mislim da imamo dobru interakciju. A danas ću govoriti o trima važnim temama. Moj pogled na ulogu agencije u budućnosti, drugo, priprema Lipanjskog vijeća i ažuriranje podataka o situaciji vezanim uz europske obrambene kapacitete. Za početak, htio bih reći kako će se agencija razvijeti u budućnosti. Ovaj razvoj slijedit će tri glavna pravca. Prvo, EDA je agencija koja će omogućiti da države članice postignu razinu svojih ambicija. Jedan na od naših, jedan naših ciljeva je dati potporu u izgradnji kapaciteta. Mislim da to trebaju biti strukturirani kapaciteti. Kapaciteti koji će državama članicama omogućiti da idu korak dalje prema integraciji Europe na obrambenom planu. Zato trebamo plan i to će biti naš glavni pokretač u tom pogledu. Isto se tiče aktivnosti agencije. Naš cilj nije samo e, stvaranje prilika za vježbanje, nego mi smatramo da naše aktivnosti trebaju omogućiti da se još više razviju naši kapaciteti. Dobre primjere možemo pronaći u program za vježbanje za vozače helikoptera gdje su mnoge osobe imale e, prednost od sudjelovanja u takvoj obuci i sudjelovali su uspješno u operacijama nakon toga. Imali smo i druge vježbe u zračnom prometu sa više od 500.000 eura e, dodane vrijednosti. Osim toga potpora industriji kroz e, stimuliranje suradnje. I zato pripremne radnje su jako važne za Europsku uniju koja će biti posvećena i razvoju istraživanju u obrani. Moramo djelovati i moramo biti komplementarni u odnosu na nacionalne pokušaje istraživanja. To je krucijalno za Europu kako bi ona ostala strateški autonomna. Europska e, unija će od toga profitirati. Ako ne budemo to učinili, postaćemo kontinent ugovarača. Imamo razne opcije politike što se tiče rasta i zapošljavanja. Nemojmo zaboraviti da glavni ugovarači za vojne operacije su ostali na europskom tlu. Zato što e, imaju važnu ulogu u opskrbi. I treća točka na kojoj se temelji rade... Europske agencije za obranu jest da smo mi e, među faza u široj obrambenoj politici u Europi. Dodatna vrijednost je jasna mi možemo smanjiti utjecaj regulative Europske unije na obranu kako bismo zadržali kapacitete država članica. Možemo olakšati pristup europskim fondovima, strukturalnim fondovima ili fondovima programa Kozme posebice kako bi se pomoglo manjim i srednjim poduzećima i njihovoj boljoj konkurentnosti. Agencija daje potporu državama članicama u poštivanju europskih e, normi. I posljednje, što je jako važno, EDA osigurava da se uzmu u obzir specifičnosti država članica u e, širem kontekstu. Jedinstveno europsko e, nebo je jedan primjer. Ciljevi EDE u vezi sa tehnologijom, sesarom, je da se oružanim snagama omogući pristup europskom zračnom prostoru za patroliranje zračnog prostora i kontrolu i e, obuku kako bi vojska se mogla koristiti u drugim akcijama izvan europskog zračnog prostora. Ako to budemo osigurali u skoroj budućnosti moći ćemo integrirati i e, letjelice sa daljinskim upravljanjem u naše djelovanje i to na efikasan način. To me vodi do moje druge točke, a to je Lipanjsko europsko vijeće. Kao prvo nadam se da ćemo ovaj put više vremena posvetiti obrani u odnosu na 2013. godinu imamo mnogo tema o kojima treba raspravljati. Europsko vijeće ne može biti mjesto gdje samo radimo inventar, nego moramo dati e, impuls od dozgo prema dolje. Moramo koristiti naše strategije kao korisne instrumente. Međutim, strategija sama po sebi nije dovoljna. Trebamo i jasne ideje, trebamo i programe. sigurnost se svakog dana razvija i siguran sam da države članice to znaju unatoč tomu što se sve manje ulaže u obranu. Ali jako je važno da imamo metodu u investiranju i zato bih htio pozvati vlade kako bi u lipnju ponovno preuzele obveze iz 2007. godine kad se sastao upravni odbor EDE. E. 35% potrošnje u koordinaciji i 20% investiranja u kolaborativne programe. Moramo ostati usredotočeni na rezultate, na programe. Imamo čitav niz nedostatka kapaciteta koji dolazi iz e, plana koji nije proveden. Na primjer, e, nadzor zračnog prostora, borba protiv malih drona, borba protiv e, centara kibernetičkog ratovanja. I to su samo neki od primjera. Naravno, moramo ostati usredotočeni na četiri glavna prioriteta iz 12. mjeseca 2013. godine ako ne budemo rješavali te probleme u suradnji jedni sa drugima, onako kako smo to već dogovorili i dosljedno u onom, onome što se radi u NATO, rizik je da ćemo imati fragmentiranu situaciju. I to bi bilo na uštrb europske obrane i europske tehnologije obrane općenito. Potpora industriji. Vraćam se na tu temu i na važnost e, istraživanja i tehnologije. To je ključno. Ne možemo imati obranu bez programa i ne možemo imati programe bez konkurentnih tehnologija u obrani koje će biti inovativne i koje će biti konkurentne na globalnoj razini. I zato trebamo sveobuhvatni europski pristup. To uključuje E, regulatorne mjere za obranu i razvijanje fiskalnih potpora identifikacija novih mogućnosti financiranja, posebice za istraživanje i tehnologiju i sigurnost opskrbe. Trebamo razviti na europskoj razini ključne strateške aktivnosti kako bi naš rad imao prioritete specifična djelovanja trebamo provesti kako bi to bilo od koristi za sve subjekte u lancu opskrbe. Mala i srednja poduzeća su izvor inovacija i ključni dionik u tom procesu. Ipak znamo da se sve manje ulaže u razvijanje i tehnologiju. Ali bez ulaganja obrana neće moći opstati ako budemo imali manje ugovora u području obrane, stvorit ćemo probleme za one tvrtke koje će delokalizirati proizvodnju obrambenih sustava izvan Europe. Proizvodnja streljiva je jako važna. Moramo imati ove kapacitete i u buduće, kao što danas postoje. Ali ta tehnologija je stvarno u rizičnoj poziciji sljedećih pet godina riskiramo potpuni gubitak tih kapaciteta ako ne budemo uključili poboljšanje situacije u ovom području našim programe. Zato trebamo više ulagati u tradicionalno istraživanje u području obrane, posebice u kolaborativnom istraživanju. Moramo imati sinergije koje će se bolje iskoristiti i to me dovodi do priprema u vezi ZSOP-a. Trebamo testirati mogućnost istraživanja na europskoj razini i zato trebamo osigurati jaku političku podršku na Europskom vijeću. Međutim, ponavljam, pripreme nisu zamjena za nacionalno istraživanje i tehnologije. EDA ima dobre odnose sa Europskom komisijom i zajedno definiramo glavne parametre priprema. Sadržaj mora biti nov i orijentiran prema obrani i zato razvojni plan je jako važan kako ne bismo imali ponavljanja i kako bismo se više usredotočili na prioritete europske obrane. Što se tiče upravljanja, ono mora uzeti u obzir međuvladinu dimenziju suradnje kako bi države članice bolje surađivale u razradi radnog programa. Europski parlament je dao dodatni elan tom procesu kroz prijedlog da se stvori e, pilot projekt. Od 2013. do 2016. taj projekt bit će E, testni poligon za e, upravljanje fondovi, e, sredstvima iz Europske unije sa strane EDE. Trenutno je politička situacija teška i teško će se države članice obvezati na povećanje sredstava za obranu. Ali trenutno se moramo usredotočiti na bolje trošenje novca. Jer ako povećanjem sredstava za obranu mi budemo postizali samo srednjoročne ciljeve, nećemo pomoći obrani Europske unije za 10 ili 15 godina. To nam je u interesu i u interesu nam je konsolidacija naše industrije. To je vrlo važno za države srednjoistočne Europe. Industrija obrane u Europi treba se usredotočiti dugoročno na suradnji. Suradnja je jako važna i treba je poticati. EDA pokušava e, provesti mandat koje je dalo vijeće 2013. godine za razvoj poticaja e, na tržištu. EDA je dobila poreznu olakšicu oslobođenje od poreza za neke proizvode. Na primjer, e, satelitske komunikacije na državnoj razini, e, obrana i e, obuka u korištenju eksplozivnih naprava u Austriji. Imamo investicijski fond koji bi mogao biti vrlo dobra pomoć za države članice koje bi mogle sinkronizirati e, svoje izdvajanje iz e, proračuna. I također bismo mogli bolje financirati naše aktivnosti e, koje su vezane uz poslovanje na tom području. Europska investicijska banka um, dala nam je potencijalnu podršku za uh, u korist malih i srednjih poduzeća. Ovo je tema koja dobiva sve veću uh, pažnju, a to je sigurnost opskrbe. To je važno za funkcioniranje naših oružanih snaga na temelju e, zadaća iz 2013. godina je da surađuje sa državama članicama i s komisijom kako bi se razvili prijedlozi za pripremu Lipanjskog europskog vijeća a to uključuje ciljane akcije na međunvladnim područjima kao što je e, bolja suradnja među državama članicama, omogućiti pristup obrabenim tehnologijama, rješavanje E, srednjoročnih e, problema država članica i zajedničko korištenje kapaciteta te poboljšanje opskrbe u suradnji na europskoj razini. Nešto smo već poduzeli na razini Europske obrambene agencije. Naš program treba uzeti u obzir i postojeći mehanizam kao što je e, okvirni sporazum o sigurnosti opskrbe i kodeks ponašanja E, koji se treba potpuno još provesti. A na regulatornoj razini države članice su već e, pokazale da se trebaju donijeti novi propisi, i da se trebamo usredotočiti na potpuno, e, potpuno primjenu transfera tehnologija. da će je prijedloge dala dati će 18.5. Um, što se tiče pripreme Lipanskog europskog vijeća, želimo naglasiti komplementarnost odnosu na NATO. I NATO i deklaracija iz Velza su nešto što ćemo i dalje podržati. E, treća točka. Htio sam nešto više reći o europskim obrambenim kapacitetima. Imamo četiri programa, MRTT je jedan od njih i ti programi dobro napreduju. A to su kao prvo e, nadopuna goriva u letu. Moramo poboljšati e, e, kapacitete tankanja uz pomoć nizozemske. To je jako bitno, bitno je poštivati i rokove, a druge države članice će se pridružiti ovoj inicijativi. U EDI želimo identificirati sinergije unutar Europe s Francuskom i Ujedinom kraljevinom. U prvoj fazi ja želimo i shvatiti koji bi mogli biti naknadni sudionici. EDA je predložila da se razne države udruže u nadopuni gorivom u letu. A osim toga, A400M operateri trebali bi kupiti R400 kapacitet i pokušati um, postići ciljeve EU-a i nato A što se tiče srednjih visina, Francuska, Njemačka i Italija pripremaju uspostavu AirPass program, a ove aktivnosti bit će važne za e, zajednicu AirPass i to će biti važno za certifikaciju i harmonizaciju naših e, sudionika koji budu sudjelovali u izobrazbi i suradnji. Studija izvedivosti bit će pokrenuta 2015. godine, a EDA može olakšati interakciju sa drugim partnerima kako bi se osiguralo da sve dobro funkcionira. Europska dimenzija ovog programa mora se zadržati. Što se tiče integracije e, propisa u zrakoplovnost, AirPass je također podkrepljen sinergijama iz komisije Europska agencija za sigurnost zračnog prometa i Europska svemirska agencija sudjeluju u tome. Što se tiče SATCOM-a, e, do 2025. godine imat ćemo novi sustav satelitskih komunikacija, a Španjolska će biti vodeća država. Moramo procijeniti kooperacijske modele kako bismo državama članicama dali vrlo važne opcije za suradnju lansirat ćemo studiju izvedivosti s aktivnom suradnjom Europske svemirske agencije do 2015. godine. Kao četvrta točka e, ključnih e, kapaciteta bit će istraživanje, e, izobrazba, ljudski faktori, tehnologije. Imamo mnoge projekte kojima želimo e, stvoriti paket e, mjera koji se trenutno treba još razraditi. A ciljevi u ovim kapacitetima e, cyber, kibernetičke obrane bit će važni kako bismo uspostavili zajednički program suradnje pod vodstvom jedne države. E, kibernetički prostor je svakako osjetljiva tema, ali ne treba biti prepreka u poboljšanju suradnje u obrani na europskoj razini. Unutar EDE e pokušavamo sistematski e, dati potporu zapovjedništvima i omogućiti im unutarnju ekspertizu. U Larisi će biti sjedište e, ovih nastojanja i u Maliju također. EDA zajedno sa Cyber centrom u Talinu surađivat na raznim seminarima a također i u sjedištu Larisi održat će se važne aktivnosti. E, u Larisi ćemo imati testiranje softvera koje će se razvijati zajedno sa Europskom e, agencijom za obranu. I to ćemo koristiti u sklopu misije e, u Maliju. EDA također može dati potporu ugovarateljima u sklopu operacija EDA i neke, e, neki nedostaci mogu se time riješiti. A sada se želimo sredotočiti na olakšavanje javne nabave za nabavu usluga kako bismo imali bolji okvir ugovora za budućnost. Hvala vam i spreman sam za vaša pitanja. Thank you very much. Hvala lijepa, gospodine Tomek. Sada otvaram raspravu. Gospodin Galer ima riječ. Hvala lijepa, gospodine Domek, e, na ovoj prezentaciji. E, bilo bi lijepo kada bi i naše zemlje članice bile toliko ambiciozne kao vi. E, agencija za, Europska agencija za obranu je na usluzi zemljama članicama i e, ako vi sebe shvaćate kao sredstvo za ostvarivanje ambicija zemalja članica, onda je to nešto gdje zemlje članice također trebaju E, iskoristiti vašu agenciju. Potpuno dijelim vaše mišljenje da bi predstojeći summit trebao posvetiti više vremena obrani i to ne samo na način da se e, analizira trenutna situacija. Podsjećam da je na prošlom samitu 2000, da se od prošlog samita 2013. E, situacija u svijetu značajno promijenila tako da je bitno da ne ponavljamo samo ono što smo rekli prošli put, e, tako da bih pozvao naše šefove država i vlada da budu ambiciozni i da iskoriste ono što imamo. I da shvate i prihvate činjenicu da samo udruženi možemo e, se suočiti sa izazovima koji su pred nama i samo skupa možemo financirati e, ono što moramo isfinancirati i ispuniti zadaće koje su identificirane prošli put. Pitam se, a to je naravno nešto čime se trebamo pozabaviti i na nacionalnoj razini, odnosno trebamo izvršiti pritisak na naše vlade u vezi s tim. Dakle, pitam se gdje bismo trebali e, izvršiti pritisak. Vi ste rekli nešto konkretno u vezi sa upotrebom istraživanja i tehnologije i to konkretno povezano sa e, razvojem e, planom razvoja sposobnosti. Na nacionalnoj razini postoji obveza da se 2% e, proračuna daje za razvoj i istraživanje i mi moramo E, inzistirati da zemlje članice ne smatraju dodatne programe na razne Europske unije kao zamjenu za svoje vlastite programe. E, mi bismo doista trebali e, izvršiti pritisak kako bi naši kolege u nacionalnim parlamentima to shvatili i odradili. Možda biste mogli s nama podijeliti E, popis zemalja koje u tom pogledu izazivaju najveće probleme, ali nisam siguran da ćete biti spremni to učiniti. Međutim, ja mislim da je neophodno e, da se shvati poruka koju ste vi odaslali i koja stoji i u mnogim izvješćima, na primjer u izvješću Donjon, e, izvješću Kukan, izvješću Tarant, to su najnovija izvješća dakle izvješća u kojima e, e, je između ostalog riječ i o financiranju ovakvih programa. U svakom slučaju ja vam čestitam. E, vi ste doista odradili svoj posao, identificirali ste teme koje se moraju staviti na dnevni red, a sada je na nama da izvršimo daljnji pritisak kako bi se na Europskom vijeću postigao rezultat e, koji smo identificirali kao potreban. Hvala lijepa gospodine Galer. Gospodine Kuzo imate riječ. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Gospodine Domek, imam nekoliko pitanja. Što se tiče e, dopunjavanja goriva u zraku. Tu ste nam iznijeli neke brojke, ali imate li datum za dovršenje, predviđeno dovršenje tog projekta što se tiče kibernetičke obrane? E, gdje se tu nalazimo? Kamo idemo? Postoje vlade koje se time već bave, počinju baviti ali kakvo je to stanje stvari. I što se tiče bespilotnih letjelica, da li surađujemo sa Izraelom na tome i kako ta suradnja funkcionira? Da li se radi o transferu tehnologije ili, nam, ili se tu radi samo o pruženju neke pomoći, odnosno vodstva. Hvala lijepa. Sada bih ja htjela postaviti jedno pitanje. Jutro smo čuli vrlo e, zanimljive prezentacije na dvije sesije. Prva je bila posjećena posvećena e, istraživačkim programima na području sigurnosti i neki zastupnici su govorili o rezovima u proračunima e, za istraživanje na primjer e, oduzimanje novca od projekta e, Obzor 2020. za i prenamjena tog novca za Junkerov plan. Kako vi gledate na to? jer taj program je zapravo bio inicijativa Europskog parlamenta i rezovi e, proračuna za istraživanje e, koji se tiču e, sigurnosti osobito su vidljivi. Dakle, molim vas komentirajte o tome. Kao drugo, Imali smo i radionicu o objedinjavanju i dijeljenju e, i e, čini se da imamo obećavajuće projekte, ali sigurno e, nismo svjedoci najboljeg mogućeg razvoja u tom smislu i tu moramo E, jače potaknuti neke od tih projekata i želim vas e, zamoliti da i to iskomentirate. E, na jednom našem sastanku prije nekoliko tjedana spomenuli smo takozvane administrativne sporazume između Europske agencije za obranu i nekih zemalja Molim vas, e, možete li nam tu temu malo pojasniti? I možda bih vas također željela pitati o situaciji situaciji e, što se tiče suradnje s vaše agencije sa Turskom. E, možda ćemo sada zamoliti gospodina Domeka da odgovori, a potom ćemo onda imati još jedan krug pitanja. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Hvala na komentarima i pitanjima. Gospodine Galer, kao prvo želim vam zahvaliti na komentarima u vezi sa radom agencije i pripremama za Europsko vijeće i općenito u vezi sa europskom obranom. E, ako se smijem vratiti na e, konkretnu temu istraživanja i tehnologije, mene zbunjuje što vidim da s jedne strane e, rezovi u obrambenim proračunima nisu doveli do jače suradnje na, e, naprotiv u nekim programima suradnje sada smo na samo 8%. Dakle, to je palo za gotovo 7% u e, proteklih nekoliko godina, što vrlo zabrinjava. U mojim posjetima zemljama članicama to je nešto o čemu sam e, o čemu ja svaki put e, razgovaram e, imajući u vidu veličinu agencije i naše ljudske resurse agencija se mora baviti uglavnom industrijskim E, pitanjima, odnosno industrijskim sektorom e, i, i, mi moramo biti usredotočeni na istraživanje i tehnologiju. E, mi želimo ostati konkurentni ne samo radi izvoza, nego i što je još važnije, da bismo zadržali našu obrambenu sposobnost i sigurnost dakle da, da bi Europa ostala relevantna. U mojim posjetima zemljama koje međutim neću imenovati jer moja, jedna od mojih glavnih misija je skupljanje mišljenja. E, postoje pitanja koja kod mene izazivaju zabrinutost. Postoje neke zemlje gdje su gdje se gdje se zapostavlja uh, njihova obrambena industrija i zapostavlja se potreba da ta industrija uh, ostane konkurentna ne samo na razini uh, industri, tog industrijskog sektora nego i na razini eh, tih eh, na nacionalnoj razini. Dakle, eh, tu sad dolazi do promjena. Dakle, sad se sve više i više shvaća da je briga za te, taj industrijski sektor važna i da se mora ulagati u istraživanje i razvoj. Druga stvar je jedan drugi razvoj koji želim podući, e, kao što sam već rekao u uvoznom izlaganju, povećavanje obrambenih e, sredstava za obranu u proračunu. E, mnoge zemlje ulažu velike napore i ti napori se moraju sliti u veće, veća sredstva koja se ulažu u istraživanje i razvoj međutim to još nije svugdje slučaj. E, neki projekti se stavljaju na čekanje, e, ponekad se poseže za lakim rješenjima, E, dakle koriste se sustavi koji su razvijeni negdje drugdje što je e, linija manjeg otpora ali ono na čemu moramo početi doista raditi a što do sada nije bilo pravilo je financiranje istraživanja i razvoja ne možemo propustiti tu priliku dakle što učiniti E, mi ćemo nastaviti inzistirati kroz mehanizme koji su nam na raspolaganju i kroz radionice sa komisijom i sa nekim drugim e, vodećim osobama da se osobita pozornost e, pridaje ulozi e, istraživanja i razvoja i to ne smije biti međutim e, izlika za smanjivanje sredstava koja se troše na nacionalnoj razini. Europski projekti moraju imati dodanu vrijednost na europskoj razini, e, ali to ne nadomješta ulaganja na nacionalnoj razini kao odgovor na e, tri pitanja gospodina Kousa što se tiče punjenja goriva u zraku, ti programi ako e, govorite o projektu MRTT koji e, vodi Nizozemska, tu je 2020. godina kada, ćemo, kada očekujemo dovršetak tog projekta. Ako E, ako e, ostanemo kod cilja 3 do 4 e, zrakoplova, što je naš trenutni cilj, onda bismo mogli vidjeti povećanje broja zrakoplova, pa bi se i taj datum mogao pomaknuti. Ali do 2020. kako stvari sada stoje, možemo očekivati to povećanje. Što se tiče kibernetičke obrane, kao što sam već rekao učinili smo koliko smo mogli e, što se tiče povećanja e, osviještenosti i e, vježbi međutim vrijeme je da se učini više ta tema je međutim vrlo kompleksna i nije uvijek u nadležnosti ministara obrane to je također i tu je također i pitanje vrlo osjetljive prirode tih E, obrambenih sposobnosti, ali činjenica je jednostavno da se time moramo baviti, osobito e, u vezi sa e, pitanjem hibridnog ratovanja, što je nešto što možemo očekivati u budućnosti. Dakle, ako želimo imati strategije obrane u slučaju e, e, hibridnog ratovanja, onda ne smijemo dopustiti da jaz između e, zemalja članica raste što se tiče njihovih obrambenih sposobnosti u tom području. Mi za sada nemamo neku suradnju sa Izraelom što se tiče bespilotnih letjelica, barem nekoliko ja znam. tako da mm, mi vrlo dobro znamo da je Izrael jedna od vodećih zemalja što se tiče tehnologije u ovom području, ali mi nemamo e, neku konkretnu suradnju s Izraelom niti e, što se tiče tehnologije, niti u operativnom smislu. Što se tiče pitanja koje ste vi postavili, gospođo predsjedateljice, o poteškoćama e, u kojima su programi istraživanja na području sigurnosti. Doista kad vidimo što se tu događa, mislim da ovo što sam odgovorio gospodinu Galeru mogu ponoviti i kako bih vas i kako bih vama osigurao da mi činimo što je u našoj moći kako bismo uvjerili zemlje članice da moraju obratiti pozornost na to. Ja se moram složiti s vama da se može učiniti više. Neke stvari eh, se trenutno eh, čine i neke stvari koje su malo vidljivije javnosti. Na primjer, eh, upotreba agencije kao tijela koje je isključivo nadležno za kupovinu streljiva, čime se postižu neke uštede, ali mislim da je glavni primjer što se tiče pooling i sharing projekta to se, tu se koristi mogu vidjeti na programu punjenja goriva u zraku. E, u dizajnu tog programa, u definiranju e, zahtjeva e, i tako dalje. Dakle, mi ćemo se sada pozabaviti fazom javne nabave i bit ćemo nadležni za održavanje sustava nakon što se on nabavi. Mislim da je to jasan primjer E, da Evropska unija i NATO u budućnosti mogu surađivati, vrlo dobro surađivati i to je model koji možemo e, zadržati. Htio bih podvući da u tom objedinjavanju i dijeljenju e, ne bismo se morali ograničiti na 27 zemalja članica jer toliko ih je koji su koji sudjeluju u naše u financiranju naše agencije nego također možemo uključiti i druge zemlje e, dakle možemo koristiti našu agenciju za regionalne inicijative od čega bi e, imala koristi ukupna europska obrambena sposobnost. Dakle, neke skupine zemalja kao što su srednjoevropska inicijativa ili vajmarska e, skupina i tako dalje, mi smo za sve te e, zemlje otvoreni i pozivamo ih danas e, koriste, osobito jer su, nas, jer su od nas zatražili da mi dizajniramo, odnosno osmislimo E, e, programe i projekte i e, zemlje su dobrodošle da nam se obrate. To ne znači da ćemo mi sada se baviti mikromenadžmentom i upravljanjem njihovih programa na nacionalnoj razini, ali u svakom slučaju stojimo na raspolaganju i mogu nam se obratiti i druge zemlje osim ovih 27. Kao što već sigurno znate, mi imamo suradnju sa Norveškom koja je vrlo važan e, saveznik. Oni vrlo aktivno sudjeluju u našim programima, na primjer u programu punjenja goriva u zraku, imamo jedan drugi program sa Švicarskom, a najnoviji primjer je e, program e, suradnja sa Srbijom, e, taj sporazum je potpisala Lady Ashton prošle godine. Administrativni sporazumi ne bismo trebali zaboraviti da oni postoje kao instrument za zemlje koje doista žele razviti e, svoje sposobnosti koje su kompatibilne sa drugim europskim zemljama i koje žele udružiti svoje obrambene sposobnosti. Dakle, mi te administrativne sporazume ne bismo trebali koristiti za druge svrhe. Trenutno pregovaramo, zapravo danas sam imao početni sastanak, inicijalni sastanak sa ukrajinskim vlastima kako bismo započeli sa pregovorima o tom e, administrativnom sporazumu koji se nadamo da ćemo sklopiti e, kasnije ove godine. E, ono što ulazi u te administrativne sporazume je nešto što zemlje članice moraju odobriti, ali to je također i u interesu i zemlje koja traži taj sporazum, ali i e, naših zemalja članica. Što se tiče situacije i odnosa između agencije i Turske, kao što vrlo dobro znate, e, administrativni sporazum koji je bio u razmatranju je još uvijek blokiran u ovom trenutku, ako bude pozitivnih razvoja te situacije, e, ako nam se dopusti da nastavimo e, sa rješavanjem e, političkih problema koji su u pozadini, mi ćemo s veseljem nastaviti raditi na tome, ali to trenutno nije slučaj. Hvala lijepo. Željela bih vas zamoliti da nam razjasnite još jednu stvar e, što se tiče srednje evropske inicijative. Dakle, to je jedna skupina srednje evropskih zemalja. Možete li nam malo objasniti e, kako izgleda ta suradnja u okviru te platforme jer neke zemlje nisu članice Europske unije, a članice su te platforme. Kao što sam rekao, u nekim e, državama zapravo se suradnja odvija u skladu sa administrativnim sporazumima koji su potpisani a u tom e, e, slučaju zapravo ne bi bio problem e, sudjelovati u inicijativama s obzirom na sposobnosti. Imamo li kakvih dodatnih pitanja? Izgleda da su zastupnici zadovoljni odgovorima, no slobodno iznesite i zaključne napomene ako želite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. U potpunosti sam i dalje na vašem raspolaganju da se vratim nakon Europskog vijeća. Nadam se da će to vijeće E, uistinu ispuniti ambicije koje su u ovome trenutku e, potrebne europskoj obrani u ovom vrlo zahtjevnom dobu e, s obzirom na razvoj događaja svuda oko nas, a i u našim zemljama. I dakako na raspolaganju sam vam za ponovni posjet nakon održanog sastanka. I was notified that Mrs. Ayala E, rečeno mi je da gospođa Jela želi postaviti pitanje. Ne, ispričavam se. Došlo do nesporazuma. Hvala vam lijepa. E, uistinu vam hvala na ovom izlaganju. Svakako ćemo ostati u kontaktu i s velikim zadovoljstvom ćemo vas pozvati na naše sastanke nakon zasjedanja Europskog vijeća. Hvala. Um, ladies and uh, Dame i gospodo, ovime smo zaključili ovu točku dnevnog reda. Ja bih vas željela obavijestiti da će se naš sljedeći sastanak održati 28. svibnja 2015. Dakle, e, ovime zaključujem sastanak pod odbora za obranu. Hvala vam lijepa na sudjelovanju.